Bon. Bon, mes chers collègues, est-ce que, est que quelqu'un n'a pas... Drage kolege, da li možda netko među vama nema glasačku karticu? Tko nema glasačku karticu? Molio bih lijepo savjetnike. Caroline.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 Ok, le vote est clos. Zatvoram glasanje. A, ah, les Alde, il y en a un trop. A, među klubovim zastupnika Alde jedna je osoba prekobrojna. Me equivocado yo, ha sido mi... Ja sam pogriješila moja greška. Ouais, tu remplaces euh, Antonio tout à l'heure. Malo kasnije ću zamijeniti Antonija. Zatvaram glasanje. Izvješće se usvaja. Hvala. E, prelazimo sada na optimizaciju vrijednostnog lanca kolegice Klare Aguilera. Amandman 51. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 52. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 53. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 54. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 56. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 55. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 57. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 58. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 59. Otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 60. Otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 61. koji je kompatibilan. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromisni broj 1. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. Amandman 65. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 66. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 67. otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 68. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 69. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 70. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 71. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 72. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se. 73. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. Amandman 74. Otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se kompromisni broj 2. Otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 76. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 77. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 78. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 79. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 82. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 83. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 84. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 85. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 86. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 87. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 88. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 89. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se amandman 90. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se amandman 91. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se amandman 92. Otvoram glasanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 93. kompatibilizam s 92. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 94. Otvoran glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 95. Otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 96. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 97. se ne razmata. Prelazim na 98. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 99. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Amandman 99. Zatvoram glasanje. Usvaja se stoti amandman. Otvoram glasanje. Zatvaram. Odbija se 101. Otvoram glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se 102. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 103. otvoran glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 104. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se kompromisni broj 3. Otvoram glasanje. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 108. Otvoram glasanje. Zatvoram. Odbija se. Amandman 110. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 111. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 112. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 213, ok, par, autant pour moi. Le vote est ouvert. 113. je glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 114. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 115. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se 116. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 117. Otvaram glasanje. Gospodine Kun, molim vas. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 118. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 119. amandman. Otvoram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 120. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se 122. Otvoram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 123. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se 125. Usva, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se 126. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 127. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 128. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 129. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 130. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se 131. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se amandman 132. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 133. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. A sada prelazimo na uvodne odredbe i amandmane na uvodne odredbe. Amandman šesti. Zatran glasanje. Odbija se. Amandman sedmi. Otvoran glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman deveti. Otvoran glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman osmi. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman deseti. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 11. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 12. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se 13. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 14. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 15. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 16. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 17. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 18. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 19. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 20. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 21. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. 22. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 23. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 24. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se amandman 25. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 26. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 27. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 28. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 29. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se 30. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 31. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 32. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 33. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 34. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 36. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 35. otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 37. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 38. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 39. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 40. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 41. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 42. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 43. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 44. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 45. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 46. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 47. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 48. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 49. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 50. Otvoram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. E, prelazim sada na e, uvodne odredbe. Amandman prvi. otvaram glasanje. Zatvaram glasanjem. Usvaja se drugi amandman koji je identičan. Dobro, znači treći amandman, otvoran glasanje. Zatvoran glasanje, usvaja se. Amandman broj četiri, otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se peti amandman, otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Usvaja se a sada glasamo o izvješću u cijelini. Otvoram glasanje. Zatvoran glasanje. Usvojen velikom većinom čestitam izvjestiteljici Klari Aguileri. Nous allons maintenant passer, si vous voulez bien, euh, au rapport donc, de Lina Engström sur la conformité des produits. A sada ćemo preći na izvješće Enstrom o usklađenosti proizvodnje, e, e, ribolovne proizvodnje. E, izvolite. Amandman 9. Otvoren glasanje. Le vote est glasanje. Odbija se. Amandman 10. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojena. 11. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Amandman 12. Otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Jednoglasno. Kompromis 2. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Amandman 15. Otvoreno. Zatvoran glasovanje. Odbijeno. Amandman 16. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis četiri. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvojeno. Prelazimo na amandman 21. Imamo usmeni amandman koji smo dobili pismenim putem. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 22. Otvoreno. Ispričavam se, 22 otpada 23. Znači, amandman 23. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 24. Otvaram. Zatvaram. Usvojena. 25. Znači uz usmeni amandman koji imate na glasačkom popisu. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojena. Amandman 27. Otvaram. Zatvaram glasovanje odbijeno. 28 otvoreno. Zatvoram. Usvojeno. 29. Ne, 29 također otpada. Imamo na 31 glasovanje otvoreno. Zatvoreno. 31. Da, 31 smo sada glasovali. Ništa, morat ćemo ponovno glasovati. Dakle, imamo amantman 31, otvaram glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. Ništa se nije promijenilo, vidjeli ste. Kompromis 5. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 34. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 35. Otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 36 otvaram. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 37 od glasovanja otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 6. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvojeno. 39. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 41. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. 44. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Sada prelazimo na 48. Otvaram. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. Amandman 49. Otvaram. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 50. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno usvajeno. 51 i 52 koji su isti. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvojeno. 53. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvojeno. 54. Otvaram. Zatvaram. Usvojeno. 53. Otvaram. Pardon, 55. Predsjednik se ispravio. 55. Otvoreno. Evo, zbunjujete me. 55. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvojeno. 56. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 57. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 58. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Odbijeno. 60. Zatvaram. Usvojeno. 59. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. 61. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. 62. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 63. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Odbijeno. Otvaram glasovanje 64. Zatvaram. Odbijeno. 65. Otvoreno glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 66. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 67. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 68. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno 69. Otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 70. 71, 72, to su identični. Otvaram glasovanje i usvojeni su. 73. Ne, prelazimo na 74. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Odbijeno. 75. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Odbijeno. 76. Otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 77. Zatvaram. Odbijeno. 78. Sa usmenim amandmanom glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvojeno. 79. Otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 80. Otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 81. Otvaram. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 82. Otvaram. Zatvaram. Odbijeno. 83. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 84. Otvaram. Zatvaram. Usvojeno. 85. Sa usmenim amandmanom. Otvaram. Zatvaram. Usvojeno. 86. Glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis 7. otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis 8. Otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis 9. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 98. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Kompromis 10. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 101. Amandman 101. Otvaram. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 102. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 103. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 104. Otvaram. Zatvaram. Usvojeno. 105. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 106. Otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 107. Otvaram. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 108. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 109. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. 110. Otvaram glasovanje. Zatvoreno. Usvojeno. 111. Otvoreno zatvoreno. Usvojeno. Idemo sada na uvodne izjave. Kompromis 1. Od, glasovanja otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Amandman 2. Otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Amandman 3. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. 4 otvaram. Usvojeno. 5 otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 6 otvoreno glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 7 otvaram. Zatvaram. Odbijeno. I sada idemo na cjelovito izvješće. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Čestitam izvjestiteljici. Da, eto, došlo je do velikog pljeska. I ako se ne varam, preostaje nam još glasanje o rezoluciji o snježnoj rakovici. Stavak H je e, povučen iz tog teksta, dakle izbrisan, na zahtjev svih koordinatora koji su tako odlučili na sastanku koordinatora, zato što se sumnjalo da se radi o e, zastavi pogodnosti. Dakle, bez paragrafa H otvaram glasanje, zatvaram glasanje i time je e, u rezolucija usvojena. Dragi kolege, hvala lijepa. Ta rezolucija će biti na sljedećoj plenarnoj sjednici. E, čestitam svima koji e, će biti zadovoljni. même pas fait l'ordre du jour.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 Kolege, zaboravio sam e, vam dati da usvojite dnevni red, ali to nije tako strašno jer su svi s dnevnim redom slažu, Pepe se zaista žurilo, pa sam odmah krenuo na glasanje prije nego li što sam pitao slažete li se s prijedlogom dnevnog reda. Je li netko protivan dnevnom redu? Ne. E, predlažem da jednostavno eliminiramo svo ovo glasanje. Dobro, dobro. Dakle, svi se slažete e, i e, s prijedlogom dnevnog reda. Priopćenja predsjednika nema. E, stoga predlažem da udobrimo zapisnike sa sastanka održanog 21. ožujka. Nitko nije protivan, čak niti gospođa Toma. Divno, savršeno.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 Izglasali smo dakle dnevni red kao i dolazimo na desetu točku dnevnog reda. To su planovi ribljih stokova za zapadne vode. Potičam vas da je 23. ožujka odbor usvojio višegodišnji plan, odnosno komisija usvojila plan za pridnenu e, ribarstvo. Ne znam koga zanima ovo, taj neka me sluša, a druge pa nije važno. 23. ožujka Europska komisija usvojila je svoj plan za pridneni ribolov u zapadnim vodama. Mi smo dakle dobili zakonodavno izvješće E, koji su jutros koordinatori dodijelili Europskoj pučkoj stranci. Nismo još odredili tko će biti izvjestitelj. U svakom slučaju ćemo razgovarati sada, to će biti prva razmjena mišljenja. Ovdje je i predstavnik komisije, u ovom slučaju predstavnica komisije gospođa Clark. Međutim, nije tu. E, kažu mi da stiže, da će za dvije minute biti tu pa e, molim vas da to pričekajmo da stigne gospođa Clark koja će tu stići za dvije minute, ali nećemo čekati dulje od toga. Komisija nam ponekada daje odgovore koji nisu odgovarajući, a osim toga često nije tu kad je trebamo. Kolege, gospođa Clark još nije tu, ali stiže, pa mislim da bismo mogli vrlo kratko se osvrnuti na 11. točku dnevnog reda. Radi se o rasponima smrtnosti ribolova za stokove haringi na Baltičkom moru. Danas e, na sastanku koordinatora odlučili smo se tu primijeniti pojednostavljeni postupak. Ovo vam kažem informacije radi. E, Imali i prigovora? Čini mi se da nema jer su se svi klubovi zastupnika oko toga složili. Dakle, složili su se o pojednostavljenom postupku za haringe na e, Baltiku, odnosno u Baltičkom moru, E, jer e, mislim da bi svi trebali biti zadovoljni, naročito komisija. Gospodin Clark, evo, molim vas na posao. Je vous laisse vous asseoir, Madame Clark, le temps de souffler un peu. Gospodo Clark, sjedite tako da se malo ispušete. Donc on est OK sur... Slažete se inače da je po točki dnevnog reda broj 11 odlučeno da se primjeni pojednostavljeni postupak. Donc je redisais que le 23 mars Ponovit ću, 23. ožujka Europska komisija je usvojila prijedlog za pridnene e, tokove e, u zapadnim morima. Izvješće je pučkoj stranci, nemamo još izvjestitelja, ali to nije ni tako bitno jer ćete nam svejedno jutro saslušati vaše izlaganje o tom pitanju. Hvala lijepa, dame i gospodo. Nadam se da zbog nas ne kasnite i hvala vam također na ovoj mogućnosti da vam danas izložimo prijedlog o višegodišnjem planu za riblje stokove e, u e, zapadnim e, morima. To je dakle peti takav plan od 2013. godine. On pokriva sve zapadne vode i prema najnovijem ekonomskom izvješću o flotama Europske unije odnosi se na 41.000 tisuću ribara i 18.000 tisuća brodica iz država članica koji su aktivni na tom eh, području, kako da se radi o pridnenom, tako eh, i eh, ribolovu na pučini, na površini. Dakle, u ovom slučaju. Ali što se tiče maksimalnog održivog prinosa ustanavljavamo da e, su ti stokovi sada sve veći. 90% e, tih stokova koje procjenjujemo i za koje imamo podatke o e, maksimalnoj održivom E, prinosu, e, dakle ta se situacija poboljšala. A u prijedlogu kojeg dajemo želimo e, pospješiti i podstaći ovaj pozitivan trend. Ovaj će se plan odnositi na 37 pridanih stokova i pokrivaće i komercijalni i rekreativni liborov. I tako će se odnositi najviše na one stokove koji su najrentabilniji i primijenit ćemo e, predostrožni pristup. To će imati konkretne pogodnosti za države članice i za sve dionike. Regionalizaciji će omogućiti da e, nađe prikladna rješenja za cijelo zapadno more kako za njegovo sjeverno, tako i za južno područje. E, dajemo samo jedan plan za zapadne vode, međutim to neće promijeniti regionalnu konfiguraciju. Drugim riječima, konsultativno vijeće i države članice moći će i dalje davati sasvim određene i različite planove za južna, odnosno sjeverna mora, baš kao i do sada. Za neki zajednički ribolov, dakle onaj koji je zajednički za obje zone, konsultativna skupina i države članice mogu se odlučiti za suradnju. Međutim, naglašavam da je i za jedne i za druge to stvar izbora. Dva konkretna primjera sada, ako države članice smatraju da je poboljšanje selektivnosti su bolja u Kelskom moru i tada će e, e, skupina zapadnog mora, sjevernog područja, moći dati prijedlog. A ako pak e, skupina koja se e, bavi južnim e, područjem zapadnih mora, e, želi predstaviti drugačiji prijedlog za određene stokove, moće to učiniti. S ovim planom ćemo pojednostavniti e, pravne aspekte i administrativne aspekte te smanjiti troškove za industriju i za druge dionike i tu će se bolje nadzirati ribolovi na sjeveru i na jugu tog područja. I smatrali smo da bi umjetno e, bilo i vrlo teško napraviti razliku između sjevernog i južnog područja zapadnih mora zbog e, mnogih sličnosti. Unijeli smo tu i instrument fleksibilnosti koji će nam omogućiti da se mješoviti ribolov zahvaljujući rasponu e, maksimalnog održivog prinosa e, poboljša situacija. Na taj način ćemo sprječavati ova blokiranja odnosno uska grla u zapadnim vodama. Istovremeno omogućit ćemo da ribolov u zapadnim morima bude održiv. Ovaj prijedlog u velikoj mjeri počiva na sporazumu je krajem prošle godine parlament sklopio s vijećem o planu za Sjeverno more. Tu se primjerice definira e, mogućnost maksimalnih i e, minimalnih vrijednosti e, za e, MSY. Ali za slučaj nekih izmjena vidimo da ako da će biti lako izmijeniti situaciju za slučaj promjene znanstvenog mišljenja o tome i zato cijeli ovaj koncept raspona je tu vrlo prikladan. Dakle, naš plan temelji se na onome što ste vi predložili i o čemu ste dogovorili s vijećem. Mi mislimo da će to omogućiti upravljanje svim stokovima zapadnih mora od Atlantika do Baltika, a nadamo se zaista da će taj plan biti brzo usvojen. I e, to bi bilo iz četiri pozitivna razloga. S jedne strane da se odmah i što prije moguće uvjete za održiv ribolov. Drugo, da ribolovi što prije 2019. godine i sljedećih godina uspostave obvezu iskrcaja. Treće, omogućit će im se da usvoje e, prilagođene e, po mjeri obveze za različite e, vrste ribolova, a isto tako omogućiti jednake uvjete za sve države članice koje e, vode ribolov u zapadnim vodama. Hvala lijepa što ste me saslušali. Sa zanimanjem ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala lijepa gospođo Clark. Čitav niz kolega je želi se javiti za riječ. Najprije kolega Gabriel Mato. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem vama komisije na ovom prvom, na ovoj prvoj razmjeni stajališta. Po meni je to preuranjeno i zato što smo evo vrlo dano, rano danas ujutro zapravo e, dobili ovo e, izvješće u klubu Pučena i nismo baš uspjeli u potpunosti razmotriti sve točke. E, mi ćemo vidjeti sada kako krenuti budući da je ovo sada za nas nulta točka. Dakle, nismo imali nekakve prevelike zapravo iluzije vezano uz e, to i nismo vjerovali da će u jednom planu biti uključene dvije zone. Mi smo htjeli napraviti dva plana e, zato što vjerujemo da svaka od tih područja ima svoje aktivnosti i svoju dinamiku, ali u redu. Dobro, zato ćemo, e, kada je to već sada tako, radit ćemo u ovome smjeru. Drago mi je zbog ovoga što je rekla komisija u smislu da će se iskoristiti regionalizacija kako bi E, taj taj plan zapravo imao na umu da postoje specifičnosti jednog i drugog područja i da će se zadržati e, obje regionalizacije u okviru jednog plana i da će se one raditi na neovisan način. Ja mislim da je to od apsolutno temene važnosti kako bismo zadržali sve te specifičnosti i razlike koje su zaista znatne s obzirom na e, dinamiku prvog i drugog područja. Mi se nadamo da će to zaista tako biti, da će to tako i ostati i to bi na neki način razriješilo u velikoj velikoj mjeri naše početne zabrinutosti na način da e, oba područja budu obuhvaćena jednim planom. Jasno mi je da ima i zajedničkih e, ribolovnih područja, e, no kada govorimo o suradnji s komisijom, mi se nadamo da ćemo moći surađivati sa svim regionalnim odborima i upravo zato smatramo da je od iznimno važnosti da izbjegnemo preklapanja. Ono što i nas i dalje muči je mješovito ribarstvo. Vi ste spomenuli da mnoge vrste na tom području na neki način ograničavaju E, razvoj e, ribolova na tom području, a u tom smislu činjenica je da moramo osigurati čitav niz fleksibilnih alata i instrumenata koji bi išli u smjeru izbjegavanja takvih problema s obzirom da je riječ o mješovitom ribarstvu. Mi ćemo vidjeti na koji način to možemo provesti u dijelu, mi ćemo to dobro analizirati i Naravno da je ovo instrument koji omogućava drugačije rješenja i treba to iskoristiti. Ovo je tek prva razmjena stajališta, ne znamo točno gdje se nalazimo, dobro ćemo to analizirati, ali ovo je dobro e, za prvi korak i želimo poželjeti dobrodošlicu svim novim mjerama. Moramo brzo djelovati kako bismo izbjegli da se u budućnosti događaju neželjene situacije s obzirom da se provodi ta obveza iskrcavanja. Ne želimo da nam ponovno kažu niste to dobro napravili. Znamo da imamo imamo jako puno ljudi koji očekuju od nas rješenja i to e, mi im trebamo dati najbolji mogući izlaz iz njihovih kriznih situacija što je prije moguće. Puno hvala. Hvala Gabriel Ricardo. Zahvaljujem. Zahvaljujem, Alen. E, ja bih htio zahvaliti komisiji na ovoj prezentaciji koju su nam ovdje dali. ali se ne mogu ne osvrnuti na činjenicu da jedinstveni plan, jedinstveni višegodišnji plan, da je logičan kada govorimo o e, znači, političkom, e, geografskom i e, znanstvenom cilju, iako se to, znanstvenom aspektu, iako se to nama možda ne čini kao najbolje rješenje, ali ta je odluka donesena, no sada moramo zasukati rukave, moramo odraditi potreban posao kako bismo došli do zaista dobro dokumenta. Nakon prvog čitanja ja bih e, htio postaviti nekoliko pitanja. A sada u početku evo samo tri pitanja. Prvo pitanje. Što se tiče e, popisa stokova na tom području, E, to je dobro samo ako se znači e, samo njih šest se nalazi istovremeno na e, jednom području, 21 na sjeveru, a ostale su na jugu. Kada govorimo o toj perspektivi da se spoje dva višegodišnja plana, postoji konkretni i praktični cilj kako bi druge vrste kao što su oslić i tako dalje mogle biti spojene sa drugim ribama iako je riječ o drugačijoj vrsti ribarstva. E, predstavljena su i konkretna pravila za škampe ali činjenica je da e, takva vrsta ribolova može imati e, drugačiju primjenu na različitim područjima. Svaka od tih funkcionalnih cjelina, kada govorimo o ukupnom dozvoljenom ulovu na temelju članka 3, E, je ono što se mora uskladiti sa e, znači, Međunarodnim vijećem za istraživanje oceana koje kaže da e, bi se ribolov trebao odvijati znači, na, kroz funkcionalne aktivnosti. A činjenica je da u tom smislu ovaj znanstveno, ovo znanstveno istraživanje nije rađeno na taj način. Što se tiče članka 2 koje govori o regionalnoj suradnji, Države članice imaju pravo na ribolov na sjevernom dijelu i one su te koje mogu zajednički iznijeti prijedloge. Dakle, komisija što time želi reći? Znači da su dali višegodišnji plan za riblje stokove u zapadnim vodama, ali u južnim vodama e, dolazi do nekih drugih pravila to, tamo to neće nikako pasati. Kada govorimo o jednoj političkoj primjedbi, kada govorimo o e, ribarima, oni su poprilično regionalno usmjereni, iako možda ne bi trebalo biti tako. Nakon 40 ili 50 godina e, i nakon zajedničke ribarstvene politike, činjenica je da se stvari još uvijek nisu promijenile. Ponekad se čini da Europska komisija ostaje u svom e, staklenom e, tornju i na kraju pokušava uvijek recentralizirati taj program i samo traži nove načine centralizacije. To su iluzije za birokrate. Ovaj višegodišnji prošireni plan će lokalne e, ribarske zajednice gledati kao čisto jedan e, znači način patroniziranja birokracije od strane Brisela. Odnosno, oni čine stvari samo za recimo ne znam Sjeverno more za koje će pogodovati e, ribarskim flotama Francuske, Španjolske ili tako dalje. Odnosno vidjet će se da je to plan koji pogoduje velikim e, industrijskim flotama. Možda bismo trebali imati veću ujednačenost, a ne toliko razlika kada govorimo o višegodišnjim planovima koji su predviđeni za južne ili sjeverne vode. Ja mislim da je to e, politička pogreška Po mom mišljenju, Europska komisija je ovdje poprilično tvrdoglava. Zašto nemate višegodišnji plan za čitavo sredozemlje? Šteta je da e, su stvari napravljene na taj način, e, to će izazvati više nezadovoljstva Doći će do rezova u kohezijskoj politici, doći će do rezova unutar zajedničke poljoprivredne politike. Također ćemo imati negativne reakcije ribarske zajednice kada govorimo o e, znači e, koje su poprilično ujednačene e, i neće odgovoriti pozitivno na ovu vrstu centralizacije. Na ovaj način samo naglašavamo populizam i regionalizam. Hvala. Merci Ricardo. Hvala lijepa Ricardo. E, sada ću dati riječ e, gospođi Mobari e, koju žel, pozdravljam na našem odboru. Htio bih vam zaželiti dobrodošlicu, vi ste nova članica našeg odbora. E, evo, dobrodošli i dajem vam odmah riječ. Hvala lijepo. Ja evo prvi puta govorim o ovom odboru od kako sam preuzela mandat u Europskom parlamentu. U rujnu sam zamijenila Jana Dankana koji je bio aktivan član ovog odbora. Nadam se i namjeram u svakom slučaju e, raditi s jednako toliko entuzijazma, entuzijazma kao i on u ovom odboru u ime svog kluba zastupnika ecr a kao njihova cijena. Za one koji me ne znaju, ja sam Nošima bajek. Prije nego što sam bila u e, postala evropski zastupnik. Ja sam do 2014. radila u Britanskom parlamentu, a i radila sam u čitav nizu funkcija za dijelove engleske vlade. A inače sam e, uglavnom koordinirala veze sa poslovnim svijetom u Škotskoj i između Škotske i Britanije. Kao što znate, u Škotskoj, odakle ja dolazim, ribarstvo je jako bitna grana privrede i zato se nadam da ćemo i sa ovim višegodišnjim planom ostvariti najbolje moguće rezultate za sve naše ribare, posebno škotske. ECR e je apsolutno podržavao ovo prebacivanje sa jednogodišnjih na višegodišnje planove upravljanja stokovima u našim vodama jer mislimo da to apsolutno može bolje pokriti sve potrebe različitih vrsti i form, dakle vrsti ribarenja, pogotovo mješovitog u našim vodama. Pogotovo možemo oko Britanskog otočja i zadržati onda bolju zdravu razinu naših stokova. Jer do sada ovi planovi nisu baš zapravo omogućavali ribarima da maksimalno iskoriste svoje kvote i pritom dakle maksimalni ulov bude adekvatan njihovim potrebama. Mislimo da treba pojednostavniti čitav niz odredaba kako bi naši ribari mogli onda to bolje primjenjivati i mogli selektivnije unutar mješovitog ribolova ribariti kako ne bi prerano svoje kvote iskoristili. Mislimo da treba završiti i treba okončati naravno onaj pretjerani preveliki ulov, ali ono što nam je ovdje bitno je da ovdje trebamo sve činjenice uskladiti sa dnevnim potrebama naših ribara i cijelog dijela stanovništva koja živi od tog prihoda. Jer e, s jedne strane moramo naravno ispuniti naše ekološke obveze, ali ne smijemo ljudima ni uzeti njihovu osnovu za egzistenciju. ECR apsolutno pozdravlja obavezu iskrcaja jer, ali smatramo da je treba je pojednostavniti što se propisa tiče kako bi se mogla bolje i provesti. A zatim integracija tehničke mjere u ovaj plan je isto tako jako dobar, veliki korak napred i pogotovo prem, korak prema simplifikaciji kompletne uredbe. Dakle, sad ovo inkorporiranje tehničkih mjera u ovaj jedinstveni pomjer je napravljen plan upravljanja ribolovom u zapadnim vodama i također nešto što pozdravljam. Osim toga, nam je jako drago da je komisija e, dalje razgovara sa svim dionicima i da konstantno konzultira savjetodavni znanstveni znanstveno vijeće. Mislimo da moramo raditi na bazi najboljih mogućih, e, dakle, onih podataka znanstvenih do kojih se može doći. I sve u svemu e, se radujemo daljnjoj radnji i našem, da kažemo, suradnji i kasnije preispitivanju ovog izvješća tijekom sljedećih mjeseci koji dolaze. Ulrike Rodust. Ulrike Rodust sad. Hvala. Evo ja ću prvo se želim toplo zahvaliti kod vas i kod članova komisije. Posebno se veselim što je najveći dio ovog eh, višegodišnjeg plana, zapravo se veći dio plana za Sjeverno more našao i ovom planu za Baltik, jer mislim da nam to jako olakšava posao, ali unatoč tome imam više pitanja. Kod plana za Sjeverno more smo imali više pitanja o području primjene i onim pograničnim vodama. Možete li mi objasniti gdje je u komisijnom prijedlogu sad ona razgraničenje između zapadnih voda i voda koje s tim graniče. Drugo pitanje. Jedan dio, važan dio diskusije u, o sjevernom planu sa sjevernom more je bila dakle diskrepanca, velika razlika između ovih tak područja, područja gdje postoji tak i onih gdje to nije usvojeno nas zanima kako komisija tu predviđa rješenje i kako uopće tome pristupa. Treće pitanje, može li komisija objasniti e, na prema kojim propisima se prilov e, zapadnim vodama i u graničnim vodama, vodama koje graniče s njima, kako se njime upravlja i kako se s tim ribari. I zatim zanima me da mi objasnite značenje trećeg stavka članka petog, jer to nisam uopće razumjela kako je ovdje u tekstu predviđeno. Hvala. Marko. Hvala lijepa. Marko Afronte. Hvala. Evo pitanje. Znači imamo cilj da do 2020. dođemo do oporavka stokova, znači iznad e, mogućnosti održavanja tog najvećeg održivog prinosa, a to se može napraviti kao što znate samo ako e, znači ribarimo ispod raspona ribolovne smrtnosti. Dakle, to nam je dalo mogućnost e, da zapravo ribarimo na više razini tog raspona ribolovne smrtnosti, a to, nam, to nas dovodi u opasnost da e, pređemo tu e, gornju granicu i time to pokušavamo razriješiti višegodišnjim planom za Baltičko more i za Sjeverno more pod određenim uvjetima. Istovremeno, ja mm, ne mislim i tražim zapravo komisiju, je li to tako, e, da li mi zaista nadziremo, da li smo uspjeli doseći tu određenu masu koja nam omogućava najveći drživi prinovc ili ne. E, znači, moje pitanje je mogu li se zaista takvi uvjeti osigurati kako bismo došli do najvećeg odrešenog prinosa i da li imamo plan nadzora da vidimo da li zaista uspijevamo postići naše ciljeve koje smo se zacrtali za 2020. godinu. Hvala Marko. Izaskun Bilbao. Bilbao. Dobar dan, puno hvala predsjedniče. Evo, prvo ću eh, ovdje prenijeti, odnosno mm, postaviti jedno pitanje koje mi je ostavio kolega Antonio Marinja de Pinto koji je morao otići i kaže ovako. Ovaj višegodišnji plan za zapadne vode ne utvrđuje one osnovne izazove s kojima se moramo suočiti. Prvo, plan djelovanja 2012. godine, kada govorimo o ograničavanju tog e, usputnog ulova, pokazuje da imamo hitan slučaj koji moramo razriješiti što je prije moguće. E, ovaj plan to uopće ne spominje, niti ne predlaže rješenja, nego je pun rupa i nema jasne smjernice o tome kako i što bi trebale napraviti e, države e, članice u svojom zajedničkom e, mišljenju i preporuci. Zašto komisija nije uključila jasne mjere vezane uz ekosustave za te specifične regije, posebice kada je riječ o višegodišnjem planu za zaštitu morskog staništa. I također bih htjela pitati komisiju, da ne ulazim sada u detalje ovog prijedloga, ćemo imati vremena da radimo na tome u narednim tjednima, Dakle, je li možda dobro e, što smo spojili ove dva područja u jedinstveni plan? Vjerujem da ste radili sa savjetodavnim odborima i sa regionalnim e, zajednicama i mene zanima ako ste surađivali s njima koje je njihovo mišljenje. Dakle, e, ja vjerujem da je u tim savjetovanjima uključeno i uključen ribarski sektor, ali i civilno društvo. Hvala. Lene Engström. Ovaj višegodišnji plan bi trebao pokriti i prilov i pitanje prilova. A vi ste već spomenuli da bi se time trebalo upravljati u skladu s načelom predostrožnosti. Naravno, mi smo tome temu dodali jasno i kriterije za zaštitu okoliša i dobar ekološki status generalno. Možda biste mogli malo više elaborirati kako mislite tu upravljati tim prilovom, da dobijete za sve stokove, da ostvarete ciljeve MSY za sve stokove. To nas jako zanima s obzirom na raspone smrtnosti. Hvala. Peter. Hvala lijepo. Hvala i komisiji na prezentaciji ovog prijedloga višegodišnjeg upravljanja. Ovo je naravno danas tek prva razmjena mišljenja. Imam dva pitanja, jedan komentar. Mi znamo iz višegodišnjeg plana upravljanja stokovima i ribolovom u Sjevernom moru da tu postoji veliki problem s ispunjavanjem obveze iskrcaja u Sjevernom moru smo već 2018. vidjeli, već ove godine, a i prošle, ali ove pogotovo, da tu postoje ogromni problemi. Međutim, tu se dalje ništa ne elaborira, ništa ne rasvjetlja, komisija se jednostavno time više ne bavi. Ili barem ne na oko. Dakle, nas zanima koje su te vrste choke species koje ograničavaju ribolov. I kako kanite sad s ovim iskustvima iz Sjevernog mora dalje postupati u Baltičkom moru? Zatim, pitanje ovih različitih planova na kojima sad radimo, e, ovih različitih e, kraćih jednogodišnjih planova, kako to kanite sve ovdje objediniti u višegodišnjem planu. Zatim sljedeća točka, pitanje ciljeva koje imamo i znanstvenog inputa jer mi sam mislio da mi u različitim planovima uvijek formuliramo, imamo klasičnu onu formulaciju najbolje moguće znanstvene informacije i znanstvene spoznaje koje su nam dostupne. E sad mene zanima kako vi sa tim scientific advice-om, sa tim znanstvenim savjetima e, postupate da li to, kako se to, koliko se često to ažurira, šta uopće tu postoji i u kojoj mjeri se to onda uvrštava u naše planove. Točno, elaborirano i precizno. I nemojte se, molim vas, ljutiti, ali evo, kao što smo već, e, kao što stalno čujemo, mi smo pod pritiskom optužbi za paternalizam iz Brisela. Evo, oni svi kažu da su tu sjajne metode koje Brisel komisija je zapravo usvaja na temelju znanstvenog savjeta, a što god parlament pokuša ne uspije proći. Da pače čak nas se optužuje da mi i kočimo, ali mi znamo da se u mnogim stvarima to primjenjuje. Hvala lijepa, Peter. Prije nego što ponovno e, dam riječ gospođi Clarka, želim zahvaliti Europskoj komisiji što nam je konačno predložila višegodišnji plan upravljanja zapadnim vodama. Tamo ima mnogo važnih ribljih vrsta u te dve geografske zone. Osobno smatram da je pristup zanimljiv i da se uzimaju u obzir dakle za sve zapadne vode, ali isto tako i e, razlike koje postoje između te dvije geografske zone. Za sada imamo već dva primjera e, upravljanja stokovima za Baltik i za Sjeverno more i to će nam iskustvo sasvim sigurno pomoći da dobro napreduje po pitanju zapadnih voda. Mi smo već govorili o različitim planovima upravljanja i kao što ste rekli, gospođo Klar, došli smo do dogovora i sporazuma o tome za, zapad, e, za sjeverne e, vode. E, Ujedinjeno kraljevstvo se naravno zainteresirano za zapadne vode, ali bi bilo zato jako važno da prije Brexita sve ovo bude usvojeno jer mislim da bi to bilo važno kako bi to funkcioniralo barem za vrijeme tranzicijskog perioda. Omogućit će se dakle, da cijeli sektor bude vidljiv, a da se očuvaju e, sami stokovi. I zato e, moram pitati komisiju e, kako se odlučila za, dakle, prema kojim kriterijima su se odlučili za pojedine vrste. Eto, hvala. Nitko drugi se ne javlja za riječ, pa stoga odmah dajem riječ gospođi Clark koja će sada početi odgovarati na pitanja koje su kolege postavile. Hvala gospodine predsjedniče. Da, ovo će biti početak davanja odgovora i uvjerena sam da ćemo kasnije, kada budemo više razgovarali, sve to moći produbiti. Dopustite mi najprije da kažem, vi ste naglasili kako je komisija konačno dala ovaj prijedlog. Istina je da smo ga mogli možda načiniti i prije dvije godine ali s druge strane stekli smo određena iskustva i nakon plana za Baltik, nakon jako dubokih rasprava o planu za Sjeverno more među različitim institucijama, sada imamo vrlo jasnu ideju oko toga što funkcionira za ove institucije i e, to je velika prednost. Naravno, ako te prednosti iskoristimo, a ne počnemo s raspravama od nule. Kompromis do koji je već postignut je zapravo rezultat vrlo promišljenih rasprava. Zahvaljujem svima koji su javili za riječ na tome što su pokazali e, želju za suradnju. Svi su očekivali dva različita plana, ali komisija je predstavila samo jedan plan. Objasnila sam iz kojih razloga i koje su prednosti koje tu postoje. Naglašavam međutim još jednom da je to okvir u okviru kojega dakle mogu raditi regionalne strukture. E, govorili smo o mogućnosti dakle korištenja raspona, e, zatim MSY, e, pa zatim obveze iskrsaja i kako bi se uzeo u obzir situacija s biomasom i e, svi ekološki aspekti. Dakle, radi se o okvirima, ali je to instrument regionalizacije. Zato me malo smetaju primjedbe koje kažu da je to centralistički pristup. Ne, upravo suprotno dionicima se daje mogućnost da e, sami krenu u mjere, primjenjati mjere koje se na njih odnose. Nadam se dakle da ćete vi kao zastupnici to objasniti ribarima koji možda na taj način ne gledaju na taj pristup. E, I e, to se sve odrazilo i nadam se da će se održavati u konzultativnom vijeću gdje e, zasjedaju svi dionici. Zamolit ću kolegicu kasnije da odgovori na neke specifičnije točke. Gospođa Rodust se pitala koji se pristup koristi za upravljanje tim planom. Pa iste oni kao i za plan za Sjeverno more. Dakle, za neke e, ciljane vrste. Naime, što se tiče MSY, tu radimo sa e, rasponom i također pokriva se 85% iskrcaja te zone, e, što znači da imamo vrlo E, širok pristup vrstama. Biće sasvim sigurno nekih vrsta koje će se trebati tek staviti na listu, jer očito birali smo koje ćemo ih staviti na listu. Uzeli smo u obzir e, komercijalnu važnost e, pojedinih vrsta, pa zatim pojedinih sektora. Znamo koje su ciljani sektori, a, ciljane vrste, a koje su sekundarne e, vrste, ali o tome će se sigurno puno još raspravljati. Što se dakle tiče tih e, dodatnih vrsta, zapravo one koje su iz prilova, treba vidjeti e, treba li za njih odrediti takove, gdje ćemo naravno slijediti znanstveno mišljenje ili se pak da je o vrstama koje se može upravljati drugim mjerama, a plan dakle, dopušta usvajanje tih drugih mjera. Prešla bih sada na pitanje gospodina Afrontea koji je govorio o cjelokupnim vrijednosti raspona MSY, jesu li oni kompatibilne, odnosno kompatibilne su, potvrđuje e, sa e, E MSY. Maksimalna gornja granica nije, ne prelazi MSY. Međutim, tu postoji dakle, cijeli raspon i to je da je jamstva za način na koji se one koriste e, u usporedbi sa sadašnjom situacijom. još jedno pitanje postavljeno vezano za način na kojim namjeravamo se baviti ovim uskim grlima, choke na engleskom. Tu je e, Europska komisija zaista naglasila u kojoj e, mjeri e, pridaje važnost tom pitanju. Radimo kako s državama članicama, tako i sa konsultativnim odborima kako bismo zamislili sve e, mogućnosti. Imamo planove za iskrcaj i e, u, posljednjih nekoliko mjeseci zajedno sa svim dionicima smo izrađivali planove kako bismo uočili sve e, moguće sve mogućnosti jer tih ima mnogo i e, mi želimo dati dakle mogućnost e, ribolova i želimo znati e, što svaka regionalna skupina misli o tome. To je prioritetan posao koji komisija želi obaviti ove godine. Zaista želimo da se izbjegnu situacije blokiranja ribolova. A, e, ako mi dopustite, daću sada riječ Maji Kiršner koja će moći e, odgovoriti na ova pitanja. Hvala lijepa. Ja bih e, odgovorila na jedno vrlo specijal, vrlo posebno pitanje gospodina Do Santosa koji je međuvremeno napustio dvoranu. Dakle, to je bilo vrlo, vrlo specifično pitanje o norveškim škampima i zašto komisija do sad nije odgovorila na ta pitanja, odnosno na pitanje o scenariju vrste po vrste. A prvo to mi radimo, mi zapravo se bavimo sa svakom pojedinom vrstom individualno, jer e, na taj način ispunjamo savjet ICES-a, a ICES nam daje raspone za svaku pojedinu vrstu, uključujući naravno i za norveškog škampa. To dakle ne bi trebao biti problem. Zatim, pitanje gospođe Rodust. Jedno od njenih pitanja je bilo da gdje mi u planu onda tu zapravo razgraničavamo područja. Mislim da je to u članku prvom, stavak treći i četvrti, ali predlažem da možda u detalje uđemo nakon što započnu naši redovni sastanci u okviru trijaloga s parlamentom. Zatim, ono što ste vi pitali u vezi stavka trećeg članka petog, da ne razumijete, šta smo tu pokušali reći? Htjeli smo kazati da se mogu dogoditi situacije kada se ne mogu svi stokovi u istom trenutku ribariti na idealan način do onog msy Pa to se mora uzeti u obzir kod upravljanja tim stokovima, pogotovo kod miješanog tipa ribarstva i onda to dovodi recimo u situaciji da ono imamo vrst, ograničavanje ribalova jer neke vrste koje su rijeđe, znate već rijeđe čauk specijesi koje smo islovili, onda nam onemoguće e, iskorištavanje kvote za druge vrste dalje jer mora se prestati. Prema tome tu moramo se skoncentrirati. Zatim, to smo htjeli reći na tom mjestu. Onda ste još nešto pitali u pitanju glede vrsti za prilov kako ćemo mi to razriješiti. Mi smo to u zapadnim vodama htjeli na isti način riješiti kako ste vi dogovorili za plan za Sjeverno more. Ali, ako vidite tu neke razlike između ovog prijedloga i plana za Sjeverno more, ili ako vidite da smo mi nešto previdjeli ili nam se potkrala neka greška, onda smo uvijek tu da na našim tehničkim sastancima i kasnije o tome raspravimo i to ispravimo. Zatim pitanje gospodina Vandalena kakvo je stanje sa tim vrstama koje ograničavaju ribolov u zapadnim vodama. Mi zapravo surađujemo stalno sa svim e, regionalnim skupinama, za regionalnim organizacijama svih zemalja članica za upravljanje ribolovom i mi smo njih već i zamolili da nam pošalju ažurirani popis njihovog stanja, dakle koje one predviđaju da će biti, koje vrste će biti problematične ograničavača ribala u 2019. u njihovim bazenima i njihovim vodama. Onda smo ih pitali koje su njihove mjere koje su već u prošlosti poduzeli, možda recimo mjere selektivnosti ili zatvaranja nekog područja za ribolov. Onda smo i savjetodavna vijeća i regionalne organizacije molili da nam daju vrlo konkretne i jasne preporuke šta učiniti za koju vrstu ako smatraju da su instrumenti koji već postoje prema osnovnoj uredbi jednostavno nedovoljni da razriše situaciju tih vrsta koje ograničavaju ribolov. I mi sad e, te njihove odgovore ćemo razmatrati zajedno sa predstavnicima i stručnicima iz svih e, involviranih država i vidjeti kako dalje. Ali naravno, početna informacija mora uvijek doći od našeg savjetodavnog vijeća to je znanstveni savjet, to je jasno, a onda paralelno jasno regionalne organizacije, jer u tome je i poanta regionalizacije. A ovo što ste me generalno pitali, našu formulaciju najbolja moguće znanstveni podaci i spoznaje što uvijek ugrađujemo. Mi to pretpostavljamo jer, ali mi smo uvijek dobili, imali jedan relativno kasan sporazum, tek u siječnju ili veljači smo ga postigli, tako da je dosta kasnio naš znanstveni savjet pa možda je zbog toga bila i verzije koje smo onda imali teksta su se razlikovale jer je prijevod išao praktički preko noći i to je išlo jako brzo, pa onda ako tu ima nekih nekih stvari koje se ne poklapaju svim verzijama, mi ćemo biti vrlo sretni da to ispravimo ili ako imate nešto što vas još muči, mi ćemo to na tehničkim sastancima razriješiti. Hvala vam lijepo, gospođe Kirchner i Clark na ovim objašnjenjima, početnim objašnjenjima. Gospodine Bilbao, izvolite. Gospođo Bilbao. Puno hvala predsjedniče. Ja sam postavila vrlo konkretno pitanje i htjela bih dobiti konkretan odgovor. Možda u tim objašnjenjima koje su nam dali, ja nisam dobro shvatila, ali meni zanima je li E, je li se računalo sa mišljenjem, sa suradnjom i sa prijedlozima, znači savjetodavnih odbora i regionalnih vijeća kada se razrađivali ovaj plan. E, komisija je govorila o svim dionicima, o svima koji su uključeni u razradu tog plana, ali nisam dobila konkretan odgovor na ono što sam pitala. Znači, možete li možda biti bar toliko konkretni koliko je konkretno moje pitanje? Hvala. Clark ili Maja, vi? Oprostite, trebala sam odgovoriti na vaše pitanje, evo, oprostite. Dakle, potvrdila, potvrđujem da se u javnim konzultacijama o ovom konkretnom prijedlogu smo dobili povratnu informaciju samo od savjetodavnih vijeća za jugozapadne vode. A vijeća zadužena za jugozapadne vode nam nisu još dostavile svoje odgovore. Možda se to dogodilo to da jednostavno unutar e, tih vijeća nisu njima regionalne organizacije možda dostavile na vrijeme podatke, možda. A onda još jedno pitanje u vezi tehničkih mjera i kako se ekološki ciljevi mogu ostvariti uz pomoć tehničkih mjera u ovom planu za zapadne vode. Kao što znate, trenutno pregovarate sa vijećem o komisijnom prijedlogu za tehničke mjere. To je inače horizontalan prijedlog kojeg smo dali, dakle i dali smo nekoliko referenci koje treba e, što se treba unutra još ispuniti. Dakle, vrlo specifične ekološke zahtjeve. Dakle, zaštita morskih ptica i tako dalje i tako dalje. Znači ideja komisije je bila ne da se kod svakog pojedinog višegodišnjeg plana individualno raspravlja o ovim ekološkim obvezama, da se to, nego da se to jedanput za svakda ugradi i raspravi za sve višegodišnje planove, dakle da se horizontalno ubaci onda u sve te relevantne dokumente isti paket mjera ekoloških mislim da ste sada dobili odgovor gospođo Bilbao, mm, više manje. U svakom slučaju vratit ćemo se ovom pitanju. Zahvaljujem predstavnicama komisije kao i kolegama koji su se javili na ovu točku dnevnog reda. Sada već smo govorili o 11. točki dnevnog reda. Prelazimo odmah dakle, na 12. točku dnevnog reda, a to je strategija vjerno za plastične E, materije, dakle u e, i naš izvjestitelj je e, za mišljenje John Fleck jer je nadležni odbor odbor Envi. On je dakle imenovan za izvjestitelja. Danas ćemo čuti njegovo izlaganje o prijedlogu mišljenja. Dajem mu odmah riječ ako se želi. Izvolite. Oh, Hvala lijepo. Hvala što ste mi dali priliku da se pozabavim dublje ovom nada sve zanimljivom temom. Kao nas kao odbor je odbor Envi e, zamolio da damo svoj doprinos ovoj evropskoj strategiji o kružnom gospodarstvu glede plastika i plastičnih masa i naravno s našeg aspekta. Mislim da većina nas zapravo bila i na onom dramatičnom sastanku kad smo raspravljali o svim mogućim problemima sa plastičnim masama i recimo onim kontejnerima brodskim koji sadrže tone plastičnog otpada koje onda negdje se iskrcavaju i nestaju. I zapravo problem te silne plastike u oceanima i kako je se riješiti. Međutim, većina plastičnih masa ne dolazi direktno iz ribarstvenog industrije jer e, ribari znaju koliko su vrijedni, koliko im vrijede i znače ocean i mora, jer oni bez toga živjeti ne mogu, međutim suočavaju se ipak sa jednim velikim problemom ti ribari, a to je gubljenje njihovih ribarskih mreža ili ribarskog alata koje recimo dovodi do onih takozvanih fantomskih e, fantomskog, dakle prikaza fantomskog ribolova, jer jednostavno im se mreže negdje ostanu odmetnu se, one ih izgube i one plove dalje morima i onda se u to zapliču različite vrste i oni skupljaju i plastiku i drugi otpad, ali i ubijaju različite ptice i druge životinje. Dakle, to se onda zove fantomski ribolov i mi znamo dovodi do velikih šteta. Ali i gospodarski gledano i gubitak, recimo i rasipanje naših e, ribarskih stokova jer e, mi na taj način de facto uništavamo ono od čeg živimo, jer zapravo kroz taj način nehotice ubijamo vrlo često riblju mladež i smanjujemo te stokove. Prema tome ja bih pozvao sve na jednu pozitivnu akciju, ali odlučnu akciju, ako ne možemo već prekinuti sa time, ne možemo ga kompletno iskorijeniti takav gubitak ribarstvene opreme, nego da krenemo postupno u rješavanje tog problema. I to trebamo biti optimistični, ali odmah i ambiciozni. ja sam onda u svom izvješću se i zauzeo za tri moguća rješenja koje trebamo e, primijeniti. Prvo, trebamo kompletno dakle u skladu sa onim planom kojeg je Velika Britanija napravila za otpad od automobila. Možda poznate taj plan što se dogodilo. Tu je Britanija uvela gotovinske motivacije, dakle daje novce ako recimo ljudi prije svoj e, otpad od auta, stari auto maknu s ceste i daju ga u reciklažu pravog otpada kako bi makli te stastarjele stvari s ceste jer to ni ekološki ni bilo kako nije drugom odgovaralo. To je bilo vrlo uspješni plan i mislim da bi to isto mogli napraviti za recimo zamjenu ribarskih e, alata polako i da ih tu jednostavno motiviramo financijski da počnu staru opremu mijenjati novom ribari na taj način. Drugo, druga stvar bi bila da recimo sve naše koče i ribarska plovila kao i ostale opskrbimo GPS opremom i ostalim mogućnostima gdje mogu slijediti gdje im je oprema nastala i gdje su mreže se pogubile i sve ostalo. A treće je da ih počnemo poticati da kupuju mreže koje su napravljene ribarski alat i opremu koja je napravljena od biološki razgradivog materijala. Ja znam da sada još to nije 100% moguće kupiti jer nije sve napravljeno takvog materijala, ali taj biorazgradivi materijal u sve većoj mjeri se koristi u izradi ribarskih alata i dugoročno gledano ako ih se sad počne prema tome usmjeravati to bi moglo biti pravo rješenje. Zatim na kraju eh, bih želio zahvaliti komisiji što mi je na svojoj pomoći koju mi je pružila mojim asistentima, mom timu i mene u sastavljanju ovog izvješća i ovdje sam vam na raspolaganju, veselim se upravo svim pitanjima koje ću dobiti u vezi te važne i zanimljive teme. Zahvaljujem izvjestitelju John Fleku na njegovom eh, odrađenom poslu. sada ćemo krenuti prvo čuti izvjestitelje u sjeni za u ime Klapa Pučana. Naš kolega još nije došao. Dobro, ja ću biti izvjestiteljica u sjeni za socijaliste i sada ću dati samoj sebi riječ. Osim što želim zahvaliti izvjestitelju i komisiji, imala sam e, nekoliko komentara po pitanju ovog mišljenja. To je iznimno bitno za sektor e, ribarstva, zato što sam uvjerena da su vrlo često ribari ti koji su žrtve tog e, zagačenja plastikom u moru. Naravno, unutar svih međunarodnih sjedišta se stalno govori da je problem plastike u moru e, zaista iznimno star. 95% plastike u moru dolazi s kopna. Dakle, to nije problem koji stvaraju ribari i zato moramo biti jako oprezni i to moramo posebno naglasiti. S obzirom da se u more ispušta velika količina plastike, to ne e, ugrožava samo ekosustave, pomorske ekosustave, nego također i ribarske aktivnosti, zato što treba e, pojačati e, problem sa e, znači, razgradnjom otpada. Kada govorimo o samoj plastici, znamo da kakve, kakve su njezine posljedice kada se one u prostoru, zapravo kada postoje previše plastike u prostoru, ne samo zbog recikliranja. Također moramo imati vrlo jasne planove vezane vezane uz reciklažu, ali i zbog prikupljanja tog, te plastike. Mi moramo e, ne dodatno komplicirati znači, živote naših ribara, nego i ne donositi e, nekakve preuranjene inicijative, nego možemo prvo proučiti moguća rješenja i moguće uzroke. Određene e, znači, izvješća pokazuju da e, je e, potrebno zatražiti znanstvenu zajednicu da produbi svoje znanja. Kada govorimo o biorazgradljivim plastikama, pokazalo se da je vrlo preuranjeno unositi znači, biorazgradivu plastiku u, tom, u mora, zato što se ne, postaje, ne, poznaje dobro stupanje biorazgradnje i ne zna kako će to utjecati na morske ekosustave. Također, moramo govoriti da postoji razlika od i tradicionalnih plastika, a kada govorimo o bioplastikama, tamo se dodaju e, aditivi koji su toksični za okoliš. Amandmani će ići upravo u smjeru da e, naši ribari budu saveznici konkretnih mjera koje već postoje ovako i onako na razini Europske unije, koje, e, pomoću kojih možemo smanjiti prisutnost plastike u moru. Nakon mene tražili su riječ kolegica Rodust. Izvolite. Hvala lijepo i hvala kolegi Flaku da je ovdje predstavio nacrt svog izvješća na, o ovoj važnoj temi. Puno vam hvala na vašem um, svim mogućim, mislim da jako dobro ove ovaj vaši scenariji koji ste, dakle, moguća rješenja predvidjeli, kao i reference koje ste napravili na višegodišnji financijski okvir, dakle, da se tu mora u proračunu predvidjeti još dodatna sredstva. Međutim, skeptična sam prema nekim stvarima koje ste iznijeli. Naime, ne mogu vam, ne vjerujem da ribari namjerno puštaju alat da im propadne ili stare mreže da odu u more i tamo stvaraju groznu štetu. To nikako ne mogu prihvatiti, mislim da je to eventualno slučajno. A zatim što se tiče ovog plana kako maknuti stare aute ceste, ovaj britanski plan, to nije samo britanski plan, to su i Njemačka i druge zemlje provodile, to je stara stvar i to se zapravo koristi na ovom području. A ja bih sad još htjela i komisiji reći da pazim da je kompletan zapravo e, sustav, e, cijeli lanac stvaranja vrijednosti bilo kakvog u proizvodnji treba od samog početka uzeti u obzir, dakle u tom lancu kud ćemo sa plastikom. Jer vidite, mi u, smo ovdje imali, vodili visoko kvalitetne znanstvene rasprave upravo o ovoj plastici, kud dolazi, kamo ide, kako, šta se može učiniti i kakva je situacija danas. Dakle, to komisija treba više uzeti u obzir. Zatim imam još nešto što htio dokazati. Prije dva tjedna sam morala ići i bila na otvorenju ovog velikog simpozija o plastici i vidio sam da 80% otpada plastičnog u moru, kako oni kažu, da dolazi iz kopna, a 20% samo iz ribarske industrije, onda su nam rekli znanstvenici na tom velikom sipoziju da se to ne može dokazati uopće, to s čim se barata kao gotovom činjenicom. A sad onda oni govore, e, sad otkud vama dakle ti brojke i otkud vama taj dokaz da kažete 80-20% i da je najveći dio onih 20% kao pomorskog otpada isključivo postiče, potiče od opreme ribarske. To mislim da nije točno. A zatim u vezi točke 10a. Koliko ja znam, postoje još uvijek velike otvorena pitanja glede toksičnog djelovanja stanovitih plastičnih masa i pitanje je, dakle, E, da li onda u kontaktu s nečim drugim mogu recimo razviti toksično djelovanje. To kako vi to tu pred, e, kako vi to tu navodite, to mi se čini da vi vjerojatno imate neku novu znanstvenu studiju na, na temelju koje ste to napisali. Pa ako to tako jest, dajte nam recite detalje o toj studiji. Zahvaljujem. Sada kolega Torvalc, izvolite. Hvala. Thank you so much. Hvala. Za početak e, ću e, zahvaliti kolegi Fleko. Fleku. E, I za nekoliko dana ćemo se dakle baviti pitanjem plastike i tu ćemo ući u puno rasprava o različitim vrstama plastike, što s time i kakve to implikacije ima za ribarstvo. Ja ću jednostavno sada e, se osvrnuti na nekoliko problema o kojima ćemo trebati e, razmotriti situaciju. Najprije recikliranje. Recikliranje plastike je vrlo slabo na niskim granama E, to uključuje istu situaciju i za plastiku koja se koristi u ribarstvu. To sada ukazuje na nešto drugo, čime se trebamo pozabaviti, a to je dizajn proizvoda. Govorimo o dizajnu proizvoda, međutim za sada na tržištu nema dobro dizajniranih proizvoda. To će naravno <clears throat> e, stvarati puno problema. E, Treća stvar, e, kolega Flak je već se osvrnuo na te fantomske mreže. Znamo da su e, e, ribari pokušavali koristiti GPS za mreže kako bi ih e, mogli slijediti i na taj način bi se u budućnosti mogao riješiti problem dijela tih fantomskih mreža. E, također e, je zato vezane su i razgradive mreže, što je dakle tehničko pitanje. Postoje različite vrste razgradive plastike jer e, sva ta razgradiva plastika ne razgrađuje nužno svu plastiku, već e, je jednostavno razgrađuje na manje e, komade, a ne u potpunosti. To je pitanje kojim se treba vratiti i treba vidjeti kako se to pitanje može riješiti. Međutim, kolega Flak je rekao na samom početku da će se zaista potruditi da e, da sve od sebe po pitanju ovog izvješća i mi smo svi spremni da mu pomognemo i da mu svu podršku možda i više od one koja mu je potrebna. Zahvaljujem. Sada kolegica Nirijada, izvolite. Hvala svima i hvala e, kolegi Flaku na svemu što je napravio. E, znamo da je zagačenost plastikom e, jako problematična, puno onečišćuje naročito e, Atlantski ocean i znamo koliko je riba i ptica uspjelo pojesti takve plastike i e, zato naglašavam nisu samo ribari zato odgovorni jer po mom mišljenju ribari su oni koji su se prvi počeli zalagati za okoliš njima je potrebno održiv ribolov kako bi oni od toga mogli živjeti ovim se pitanjem trebamo jer je predviđeno, predskazano da će do 2050. biti u oceanima više plastičnog otpada nego li riba. Ono što smatram je da je edukacija izuzetno važna, ona je ključna u ovom smislu, a osim toga proizvođači moraju preuzeti na sebe odgovornost. Oni su ti koji proizvode tu plastiku. Ljudi svi mi stalno koristimo plastiku u svakodnevnom životu, e, plastične boce i tako dalje. Ali mislim da ono što je ključno je da se pozabavimo ovim problemom jest da sami proizvođači za to preuzmu odgovornost. Što se e, pak e, tiče samog otpada, mislim da bismo morali više uložiti u naše e, ribol, e, ribare kako bi oni zapravo e, išli i dalje od samih primanja samih nadoknada i više ih se posticalo da ne odlažu tako plastični otpad. Ovo što je gospodin Torovac govorio također je važno, naročito ovo pitanje sa razgradivom plastikom. Uložit ćemo amandmane i ovo je ogromno područje. Sramim se toga što je Irska jedna od e, zemalja koje itekako onečišćuju. I kao zastupnica iz Irske pitam se možemo li se pozabaviti tim problemom i pokušati ga riješiti. Hvala. Hvala. Klara Vilera. Zahvaljujem predsjedateljice. Ja sam htjela pozdraviti ovu europsku strategiju za plastiku u kružnom gospodarstvu. Ja smatram da imamo iznimno velik problem sa pitanjem plastike i ja smatram da je to nešto što je iznimno bitno i zato mi je drago što razrađujemo tu strategiju. Također postoji problem koji moramo razriješiti, a to je veliki obujam plastike koji se nalazi e, na morskom dnu i očito da to stvara velike poteškoće e, ribarima. Kada govorimo o povezanosti sa ribarstvom, ja bih htjela poželjeti uspješan posao u budućnosti gospodinu Flanku i čestitati mu na dosad odrađenom poslu. E, on je opisao neke važne aspekte. Ono što mene zanima i zabrinjava je sljedeće. To su rekli neki kolege prije mene. Dakle, ja mislim da bismo taj cilj mogli malo pomaknuti. Dakle, cilj nisu ribari niti plovila. Cilj je znači e, korištenje, smanjiti korištenje plastike u našem životu. A ono što e, mi činimo je zavravo E, smanjiti, odnosno kroz obrazovanje, kroz osvještavanje smanjiti potrošnju plastike, također i bacanje same plastike. I mislim da bismo trebali senzibilizirati javnost, prvo, da koriste manje plastike i nakon toga da plastika koja već je korištena bude reciklirana i da na kraju eliminiramo sve te derivate, znači e, fosilnih goriva koji štete našem okolišu. Zato me brine što nemamo mišljenje na razini znači odbora za e, ribarstvo baš vezano uz samo ribarstvo unutar te europske strategije za plase u kružnom gospodarstvu. To jest problem. Mi svi imamo problem i korisnici znači i e, potrošači i mislim da bismo trebali raditi na tome da to eliminiramo kao otpad općenito. Upravo zato me zabrinjava ova situacija. Ja smatram da Sigurno postoje neki zanimljivi aspekti koji su već e, u provedbi. Ja znam neke e, inicijative u okviru ribarskog sektora gdje su ribari ti koji već kupe e, plastične otpade iz mora. Dakle, ribarski sektor u nekim državama i postoje neki primjeri i u mojoj državi, a sigurno postoje i u nekim drugim državama, dakle gdje je upravo ribarstveni sektor taj koji znači već e, uzima i čisti more od plastike i brinu se za svoj plastični otpad. Upravo je to ono što bismo trebali ugraditi i u ovo izvješće gospodina Flaka. Dakle, trebamo postići tu promjenu da sektor e, surađuje s nama u čitavom sektoru e, uklanjanja plastičnog otpada iz mora. Mislim da bismo mogli s njima ostvariti dobar savez u tom smislu. Pazimo kako ćemo označiti e, ovaj sektor, odnosno e, kako ćemo obilježiti ovaj sektor, zato što nije problem u tom sektoru, nego je problem prvenstveno u samim potrošačima. I upravo zato moramo dobro razraditi ovu europsku strategiju za plastiku općenito. Htjela bih sada još progovoriti o jednoj točki koja me zabrinjava. Htjela bih da mi to izvjestitelj razjasni. U točki četiri, u stavku četiri, se kaže da moramo e, ukazati na to da bi države članice trebale e, potaknuti industriju, dati subvencije za promjenu i modernizaciju ribolovnog alata. Da, činjenica je da će to možda smanjiti neke druge negativne učinke po okoliš, ali meni to baš nije potpuno jasno kad je riječ o plastici. E, to je jedno od pitanja koje me brine, zato što na kraju ćemo zapravo razmišljati o tome da nećemo iskoristiti one fondove u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo kako bismo potakli održivost. Ne, postoje sredstva iz fonda za održivost. Dakle, ali kada govorimo o plastici, ovdje nije riječ o mrežama i o ribolovnom alatu. Ne. I zato mislim da odnosno ne smatram da je loše da istražujemo ribolovne alate od novih materijala, biorazgradivih materijala u budućnosti, ali to nije problem problem je upravo izazvan e, Znači ta promjena e, ribolovnog alata u budućnosti može biti nešto što će utjecati na razrešenje nekog drugih problema, ali ne problema sa plastikom. Mi ćemo podnijeti gospodinu Flaku amandmane po tom pitanju i usmjerit ćemo se na to da se smanji sam obujam te plastike u kružnom gospodarstvu i također i u ribarskom sektoru želimo zadržati određene elemente, ali smatramo da neki drugi elementi nemaju nikakve veze uz e, pretjeranu količinu plastičnog otpada u moru. Želimo dobru ravnotežu kako bi ribarstveni sektor koji je već puno toga propatio mogao biti e, suradnik u rješavanju ovog problema, u rješavanju ovog velikog problema po pitanju zaštite okoliša. Zato što znamo da je previše korištenja plastike i previše plastičnog otpada nešto što dolazi prvenstveno sa kopna i uzrokuje jako puno problema i u moru. Hvala. Peter Van <clears throat> Ja, dank u voorzitter. Dank eh, collega Hvala lijepa. I hvala kolegi Flaku. Ili Fleku. Kolegica Aguilera je to što je rekla, sjajno rekla. Naime, kad govorimo o plastici, mi zapravo govorimo o sebi. Jer svi mi rabimo i trošimo plastiku. Evo, sad sam vidio baš na Facebooku recimo jednu fotografiju na kojoj su pokazali ova krasno voće kao što su avokado i ostalo, mango i tako dalje. I pogledajte, svako to, ta, svaka ta bočka je zasebno spakirana u plastičnoj ambalaži. Prema tome, tamo su oni pozivali na ljude na to da ne odlaze u dučane koji to tako upakirano prodaju, nego su molili da se onda kupuje u rinfuziji bez ovakvog e, luksuznog pakiranja koje je prepuno plastike za svaku pojedinu vočku ili povrće. Dakle, moramo misliti svaki dan drugim riječima na tom. Zatim, ove mogućnost lučkih instalacija, odnosno objekata koji bi prihvaćali te mreže koje ili općenito taj otpad koji pliva u moru. E, naravno, o tome treba još razmisliti i savjetovati se sa stručnjacima, jer e, to može imati i loše e, strane, takva jedna mjera. Dakle, to treba dobro doraditi a zatim i postoje različite inicijative za prikupljanje otpada plastičnog i na otvorenom moru i to treba poduprijeti. Zatim, ribarski fondovi treba dati dodatne novce i dodatnu financijsku potporu, dakle, svim onima koji e, u okviru različitih organizacija lokalnih se samoorganiziraju i dopremaju recimo različiti otpad na obalu i tu ga zbrinjavaju. A sad imam još i pitanje kao i gospođa Rodust, i mislim komentar u vezi ove ribarske opreme, e, alatki i, mreža. Naime, isto kao kolegica Rodus, isto mislim i ja. Zapravo sami ribari su najviše na gubitku kad im njihov alat ili njihove mreže nestanu u moru. Govorim i mislim tu na recimo mreže koje se onda negdje, koje su se negdje mogle izazvati jer su jednostavno nestale nesretnim slučajevima, onda su onda su mogle izazvati velike štete. Recimo, mreže koje padnu mogu se zapetljati nekom velikom brodu u njihove motore, izazvati isto ogromnu štetu, pa čak i nestreću na moru. Ili recimo, ja sam čitao nedavno e, šta rade ribari sa Šetlanda, onog izoliranog otočja gore iznad Škotske. Oni recimo svakog dana u prosjeku dva sata provedu čisteći svoje brodove, svoje e, morske, svoje motorne dijelove motora i ostalo i svoju opremu od ostataka plastike koja se nakupi u moru i kojim ostane na opremi i onda ih e, i onda još više oštećuje. Prema tome vidite koliko se vremena i truda ribari troše da mogu uopće ribariti i koliko se bore s tim plastičnim otpadom. Prema tome, ako im se dogodi da nešto izgube, to je posljedica nesretnog slučaja više, ali nikako da oni namjerno odbacuju svoje stvari u more. A mi znamo je recimo koliko plastični otpad šteti mrežama Mislim da tu sam samo htio reći da je ovdje malo su pretjerali manje štete napravi plastični otpad u moru i mikročestice mrežama nego što se ovdje govori. Hvala lijepa Petar, a sada ću dati riječ Europskoj komisiji. Imamo tu gospodina Bosmana u ime glavne uprave za okoliš i gospodin Simers iz mm, glavne uprave Mare. Hvala lijepa. Evo, reagirat ću samo na par stvari koje sam čuo u ovoj raspravi. Najprije, svi smo svjesni važnosti problema koje plastika predstavlja u oceanima, kao i utjecaju koju plastični materijali imaju na morske organizme, a isto tako vjerojatno sve više i više na nas kao ljudska bića koji smo potrošači i e, trošimo te e, morske proizvode. Drugo, važno je razmotriti koje rješenja sada već imamo. E, kasnije ću prepustiti gospodinu Bosmansu da vam kaže nešto više, naročito plastici za jednokratno korištenje te ću se više usmjeriti na one teme koje se bave ribolovnim alatom, problemom o kojem je govorio gospodin Flak u svom izlaganju. Činjenica jest da je statistika komplicirana u e, tom području. Naime, vrlo velik dio plastike u morima dolazi s kopna. Oko 80%. E, međutim, i reći tek tako, eto, radi se 80% koji dolazi s kopta, bi bilo previše ograničavajuće u opisu. Drugo, postoji i plastika u oceanima koje su bilo dio izravno dakle dio ribolovnog alata ili su e, pak sami ribolovni alati koji utječu u svakom slučaju, a dio toga jest plastika. Borba protiv onečišćenja plastikom u oceanima je nešto gdje mi u Europskoj komisiji pokušavamo koristiti sve aspekte i sve propise koji su nam na raspolaganju, uključujući i one na kojima se sada radi. Primjerice, kada se radi o ribolovnim alatima, već e, sada postoji uredba vezana za zajedničku poljoprivrednu politiku koja to sadrži, e, o, ribarstvenu politiku koja to sadrži, a isto tako e, postoji i instrumenti odnosno objekti koji postoje za prihvat u samim lukama, a i drugi aspekti vezani za pomorsku strategiju. Sada e, radimo također na slijedu strategije o plastici. E, to je zapravo e, slijed one strategije koju sada priprema Europski parlament. Tu se bavimo također e, slijedom i sljedivosti plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu. Velik broj zastupnika koji se javio u ovoj raspravi naglasio je da e, se ne radi toliko o tome da treba uključiti više propisa u odnosu na postojeće propise, a zaboravio sam sada spomenuti Marpol, dakle međunarodne propise koji se također odnose i na otpad u moru. Već dakle da bi bilo puno učinkovitije da se načini poveznica između povratka e, iskorištenih e, ribolovnih alata, da ih se oni vrate u luku i da se napravi poveznica sa e, cirkula, eh, sa kružnim gospodarstvom eh, gdje bi se tu eh, recikliralo dakle ili prihvatilo plastične materijale iz ribolovnih alata i da tako što treba olakšati. A nakon toga treba dakle gospodariti otpadom i usmjeriti se u, na reciklažu i slično. Ne zaboravimo isto tako da već postoje financijska sredstva potpore koja se redovito koriste. A tako što omogućuje e, e, uredba e, o fonda o pomorstvu i ribarstvu. i treba dakle vidjeti na koji način e, e, možemo olakšati da se e, iskorišteni ribolovni alate vrate u luke e, gdje bi se oni mogli na odgovarajući način odložiti, e, to dakle uključuje i reciklažu, a da se pritom ne, ne povećaju troškovi za sam sektor ribarstva. Financijski troškovi, kao što su to neki zastupnici rekli tijekom ove rasprave. I e, tako što je vezano za direktivu Port Reception Facilities. Dakle, direktivu o objektima prihvata u lukama. Naravno, e, Europska komisija stoji na raspolaganju izvjestilju izvjestima u sjeni za vrijeme njihovog rada. E, možda bih dodao još jednu stvar, a to je biorazgradivost e, plastičnih materijala. E, jest vrlo složena tema. Radi se o tematici koju uglavnom sagledavamo dugoročno, a ne kao nešto do čega bi odmah došlo jer se radi e, dakle o ribolovnim alatima koji ih sadrže, a trebamo uspostaviti ravnotežu između e, biorazgradivosti i e, njihove prvobitne namjene. Hvala. Gospodin Bosman. Dobro jutro, hvala vam puno na ovoj raspravi, mislim da je bila jako zanimljiva. Moj kolega je već puno toga objasnio, ali možda da još nešto dodam, da se malo odmaknemo unatrag. Naime, ova strategija naša ima dva glavna cilja. Prvo, da se danas ono što se danas ne događa, ali da se plastika apsolutno uključi e, u kružno gospodarstvo i da ide u onu cirkulaciju plastike. Dakle, to se danas još ne događa, ali će biti. A druga stvar, sa plastikom imamo jako puno problema. Kao što ste vidjeli, i to ste u ovoj raspravi je to došlo do izražaja koliko različitih aspekata problema to ima. Ali mi želimo, mi dakle idemo polako, gledamo gdje ćemo postići rješenja za pojedini segment. Jedno je naravno i kod ribarske opreme, a drugo je recimo kod, e, kod plastike koja dolazi sa kopna ili plastike koja je i odakle moramo prvo utvrditi dolaze, da vidimo koja je to vrsta plastike, odakle stiže. Naime, kad se ona počne štetiti i kad počne plutati oceanima, teško je ustanoviti odakle je došla. Međutim, imamo sad recimo nove indikatore koje diljem svijeta znanstvenici koriste i koje sada i mi koristimo i naravno vidjeli smo da e, vidjeli smo odakle dobrim dijelom dolazi, velikim dijelom s plaža. S plaža se nanese ta plastika u oceane i mora ne samo dakle ono što dolazi iz ribarske industrije. I sad kolege upravo gledamo kako riješiti to, to je najčešće plastična ambalaža za jednokratnu upotrebu i pokušavamo sad tu naći prvo koja su najzapravo bolje rješenja i to time se bavimo. Ali mi radimo na tome vrlo intenzivno jer tu su stvari koje se već u proizvodnji moraju uključiti i početi e, tretirati. Hvala komisiji na objašnjenjima. Gospodin Flak, želite još nešto reći? Hvala lijepa. I hvala kolegama. Stvarno je ohrabrujuće kad zapravo dobijem puno podrške, stvarno puno podrške. I to bez obzira odakle kolege ili iz kojeg dijela našeg političkog spektra, dakle koje kluba zastupnika. Hvala vam. I veselim se naše daljnjoj suradnje, veselim se vašim amandmanima i svim mogućnostima da popravimo moje, ovaj, da kažemo, početni tekst, početna razmišljanja. Ali vidite, ja sam doista, nisam namjeravao ovom tekstu sad ovdje ocrniti ribare kao glavne počinitelje ovih, da kažem, ekoloških zločina s plastikom. Svi ste vi zapravo svjesni toga da smo ograničeni u opsegu naših izvješća i da imamo točno određenu količinu, koliki broj riječi smijemo koristiti. I osobno me to jako ograničavalo i teško je tu biti onda E, jako teško se sažeti, jer toliko je važnih stvari u vezi ove teme. I onda nisam uspio sve reći što sam namjeravao i na tome se ispričavam. Ali već sam u svom uvodnim riječima rekao da e, jasno istaknuo kako ribari najbolje znaju koliko im vrijedi ocean i more i koliko ga poštuju ali moramo isto tako znati da su, nisam ni skrivao, mislim znamo svi <laughs> da su naravno većina ribarskog alata, pogotovo mreža koja pluta morima, ne, ne, slučajno nestav, slučajno je, slučajno se zagubila i otišla od ribara, jer to je njima jednostavno preskupamo, neće sami svoju opremu bat. Ali tu i tamo se ipak dogodi u jednom malom postotku da ribari namjerno zbrinjavaju svoj otpad što ga puste u more, naravno, neku mrežu. Zatim, E, taj ogroman problem plastike. Pitanje je otkud potiče ta plastika. Naravno da dolazi u najvećem dijelu Skopna. Ja sam recimo u Strasburu vidio od Strasbura se zapravo počeo osjećati krivim, nisam nikad mislio da ću se osjećati krivim što pijem vodu iz plastičnih boca za jednokratnu uporabu i mislim da se toga moramo riješiti. E sad ovo što ste me pitali otkud sam došao na podatak 80% plastike dolazi sa kopna, a 20% iz ribarske industrije od te plastike koja pluta morima. Pa to su podaci komisije ali čak i da nije sasvim tako, to u svakom slučaju su tako ogromne količine, milijuni, bil, milijarde tona de facto koje kruže i to je taj problem. A mi smo odbor za ribarstvo, pa sad i ribe. I sad taj problem te plastike i kako ju zbrinu, te ostatak, taj otpad plastični, pa neka komisija iznese još dodatke kako kani to, koji su im najbolji scenariji za razrješenje konačno tog problema. Ja bih se sada skoncentrirao na jednu od ovih e, specifičnih tema koje su za nas bitni. Naravno, još jedan put puno hvala komisiji na svemu što su odradili i svemu gdje su nam pomogli mojim asistentima, mojem timu i meni u izradi ovog mišljenja a gospođa Aguilera i Peter Van Dalen su postavili pitanje u vezi moje to četvrte točke mog izvješća, a to je vrste mreža. Pa oni znaju bolje od mene da postoji jako puno vrsta različitih ribarskih mreža. Neke su bolje kvalitete od drugih. Imamo recimo, imamo one Mercedes tipove među ribarskim mrežama i onda imamo one recimo ribarske mreže tipa američkih auta primjerice. Pa to svi znamo, kod te opreme isto. Ali mi bismo htjeli da ono najgore što trenutno se rabi postane najboljim. Dakle, to, za, tome je bio namijenjen ovaj dio teksta, a imamo i veze na drugi stavak u kojem se recimo preporuča da se koristi ova high-tech oprema koja ima cijela GPS trekere i dakle da možemo ugrađeni su različiti ili senzori ili čipovi preko kojih možemo preko GPS eh, satelitske dakle navigacije ili nekih drugih metoda uvijek uču trag mreži ili nekoj obrivarskoj alatki koja je odlutala i negdje plota. A zatim prijedlozi. Hvala vama na prijedlozima, ali sad šta ja još kažem u vezi ovih znanstvenih savjeta i znanstvenih spoznaja. Ja bih volio da malo više znanstvenih e, znanstvenih spoznaja imamo pogotovo ovim biorazgradivim i općenito razgradivim oblicima plastike kako bi ljudima to približili i zapravo ih počeli priprema da se kompletno na to pređe. To su otprilike, e, to je jedan od čini mi se najvjerojatnijih e, ishoda za rješenje naše situacije. U svakom slučaju ja se, kao što sam već rekao, veselim nastavku suradnje, jedva čekam vaše amandmane i kako bi sve popravili, popravio što treba i nadopunio izvješću. Donc, euh, Hvala lijepa. E, amandmani se mogu uložiti do 2. svibnja u 17 sati, a teoretski bismo trebali glasati u e, lipnju na odboru, dok će se vjerojatno na plenarnoj sjednici o ovom izvješću raspravljati u srpnju ili u rujnu. Završili smo s jutarnjim dijelom, a u poslije podne ćemo se opet sastati u 14.30. A e, kada ćemo za početak e, govoriti o e, nezakonitom ribolovu, to što će biti iza zatvorenih vrata.